On y messieurs, je vous invite à gagner votre place. Dame i gospodo, molim vas da zauzmete svoja mjesta. Je voudrais vous souhaiter la Želimo vam dobrodošlicu na međuparlamentarnu sjednicu i hvala što ste odabrali e, sastanak koji vodi Odbor za proračun Europskog e, parlamenta. A ja predsjedam ovim odborom i samim time imam čast otvoriti ovaj međuparlamentarni sastanak. Koliko znam, odnosi između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta se intenziviraju. I zapravo želimo um, dobre veze s um, nacionalnim parlamentarnim odborima za financije i proračun teme kojima ćemo se baviti je zapravo analiza na sredini razdoblja višegodišnjeg financijskog okvira. Ne smijemo pocijeniti europski proračun. Radi se o iznosu od 1 do 2 posto BND-a taj proračun e, spada u višegodišnje e, financijsko e, financijski okvir koji traje 7 godina, a ovo razdoblje završit će 2020. godine. I jasno, vim, jasno vam je da svi zapravo posežu u taj proračun. Naravno, postoji, postoje velike nade. E, skupina na visokoj razini e, koja je na čelu Mario Monti razmišlja o e, vlastitim sredstvima. Komisija i parlament će napraviti odlučujući korak kako kako bi kako bi se stvari e, popravile ako dakle kako bi se uveo europski e, porez e, naravno on bi se pridodao nacionalnim porezima ali ako će se uvesti europski porez to neće ne bi trebalo time se dodatno opteretiti europske građane, već bi se zato trebali smanjiti nacionalni porezi. nacionalnim državama se eh, daju eh, mm, sredstva za socijalne programe i 80% eh, izvojenih sredstava ide prema državama članicama. Proračun nam ne ostavlja praktički nikakvu mogućnost za fleksibilnost možemo normalno funkcionirati e, u normalnim okolnostima, ali u slučaju krize e, naše mogućnosti su doista e, nedostaje nam fleksibilnosti. Već deset godina Europi nedostaje investicije i da je potrebno poticati investicije. Instrument koji zapravo proiz, pro, proizlazi iz financijskih krugova, a zapravo je cilj e, potaknuti e, strateške investicije. I bilo je potrebno i to je nešto što je bilo jako e, teško za naš odbor E, trebalo je posegnuti u sredstva koja su, e, e, koja su zapravo koja su odvojena za obzor 2020 i za mehanizam za povezivanje Europe. Dakle, mi uzimamo novac na supranacionalnoj razini, nacionalnoj razini. Potrebno je ugasiti nacionalni pritisak. svaki e, godišnji proračun, e, proračun je dio e, višegodišnjeg financijskog okvira. I tijekom te rasprave čuli smo da taj višegodišnji financijski okvir će se revidirati na polovici razdoblje, da treba uzeti u obzir okolnosti. Dakle, imamo na neki način anakroni e, proračun e, koji nam nije mogao dati mogućnosti da se suočimo s novim okolnostima. Dakle, kad je riječ o investicijama, bilo je potrebno osmisliti e, izvanproračunski posebni instrument uz pomoć Europske investicijske banke. Ali kada se radi o suočavanju s migracijskom krizom i o prihvatu izbjeglica, mi smo najavili da ćemo dati u jednu zakladu eh, Trust Fund eh, sredstva eh, uzeta iz proračuna. Ali države članice su u tom smislu bile dosta inertne u odgovaranju na takav zahtjev. Znate što se dogodilo i prošlog tjedna u Trskoj, Turskoj na, najavljena je jedna milijarda početkom veljače ove godine, a zapravo isplaćeno isplaćena je 40 milijuna, ne više od toga. E, to pokazuje inerciju koja je vezana uz naše djelovanje. Najavili smo i 3 milijarde za Tursku kako bi Turska mogla prihvatiti izbjeglice koje u velikim brojevima dolaze iz Sirije. No treba pronaći e, izvore financiranja za to. Dakle, došli smo do pripremne faze Eh, u reviziji eh, VFO-a za razdoblje do 2020. godine. A to je isto tako eh, premisa za pripremu sljedećeg VFO-a. Dakle, radi se o okviru od sedam godina, ali zapravo, s obzirom na ovaj postupak, on se, to razdoblje se svodi na pet godina i e, odbor za proračun je imenovao dva izvjestitelja, gospođa Izabel Toma, koja dolazi iz kluba socijaliste i demokrata i gospodin Albrecht iz e, europskih, stranke europskih pučana. E, gospodin Albrecht nije s nama danas, ali gospođa Toma će nam reći u kojoj smo fazi u tim pripremnim radovima sa svrhom revizije VFO-a. Odbor će morati predati prijedlog rezolucije e, prije kraja, do kraja ove godine e, s ciljem moguće revizije VFO-a. Naravno, treba će vidjeti hoće li, hoće li biti na raspolaganju više sredstava, sumnjamo da će biti, ako nema dodatnih sredstava, e, a situacija je hitna, tu će morati se provesti arbitraža i morat će se posegnuti u sredstva namijenjena drugim programima za ovo razdoblje. Dakle, imat ćemo nakon toga raspravu o reviziji e, višegodišnjeg financijskog okvira. Molim da e, svi koji će se javiti za riječ ograniče svoje izlaganje na dvije minute kako bismo mogli čuti što više vas u 16 sati e, imat ćemo drugu temu koja će se podijeliti u dva dijela. Potrebno je naći e, ravnotežu između hitnih situacija i prioriteta e, vezanih uz drugu fazu provedbe VFO-a, nove financijske potrebe za rješavanje izbjegličku krizu. Tome ćemo se baviti jedan sat a isto tako drugi, druga tema kojom će se također e, baviti sat vremena. govorit ćemo dakle o e, jamstvu za mlade. Gospođa Đotoma, imate riječ. Merci, monsieur le président. Euh, Hvala gospodine. Hvala predsjedniče, hvala na vašoj prisutnosti. Ova će nam tema zabavljati cijelu 2016. Kao što je rekao gospodin Moskovo Visi, na pravnom e, polju su stvari jasne, ali na političkom nisu. E, što se tiče pravnog aspekta imamo jedan proračun koji, e, a imamo višegodišnji financijski okvir koji se provodi već nekoliko godina. On traje sedam godina. E, možete zamisliti koliko se toga može dogoditi u tom e, razdoblju u sedam godina. idemo od 14. do 20. godine. Imamo omotnice koje ne smijemo dirati imamo troškove koji su e, točno usmjereni i namjenski. Imamo e, neke fleksibilne instrumente i imamo neke disfunkcije o kojima ćemo govoriti. U e, VFO -u od 2007. 2013. parlament je vidio potrebu E, revizije e, gornjih granica i tako dalje, što nije bilo predviđeno u dovoljnoj dimenziji. E, kada se radi o glasanju VFO-a za 2014. do 2020. parlament je postavio nekoliko uvjeta, naročito članak 2 koji predviđa reviziju kako bi se ispitalo i preispitalo politike e, vfo na sredini razdoblja. E, rečeno je točno da prije 31. E, prosinca komisija mora dati ocjenu. Sve to dolazi malo kasno. Odbor za proračun je predložio da bude i e, izvještaj na vlastitu inicijativu kako bismo malo ubrzali stvari. E, za sada nismo još daleko došli pa ne možemo e, reći što će biti rezultat rasprava u 28 nacionalnih parlamenta kao i glasanja u, prvom semestru 2016. E, to je 2016 e, kontekst, kao što je već rečeno, je e, kontekst mnogostrukih kriza. Imamo i krizu naših financija. Suočeni smo sa, sa nemoći u izbjegličkoj krizi imamo eksploziju Schengena, imamo e, rizik fragmentiranja Europske unije. E, suočeni smo i s Brexitom, dakle postoji opasnost Brexita. E, neću duljiti, treba dodati da su, se te krize vraćaju. Proračun Unije E, imamo sve više nezaposlenosti kod mladih, e, imamo ogroman postotak mladih ljudi ispod 25. godine koji su nezaposleni, nemamo dovoljno ulaganja, ulaganja su niska, e, financijska kriza se produžava, ponovna je pretnja financijske krize. imamo i krizu plaćanja. Mm, e, ugovor ne smije biti deficitaran kao što znamo, e, budući da, e, da imamo mnogo više obveza nego plaćanja. E, stvari su sada zaista se zaoštrile. Ne znam, kolika su dugovanja, 24 e, milijarde eura neoplaćenih računa u Europskoj uniji, a taj ti će računi e, kad tada stići na naplatu. E, to će po lokalne zajednice, poduzeća, istraživački instituti i tako dalje. Svi će oni podnijeti račune. U ovoj križnoj situaciji mm, ekonomskoj i financijskoj moramo donijeti e, ključne odluke mm. moramo ovaj, uhvatiti bika za rogove. E, jedna e, od, jedan od uzroka situacije je da 80% proračuna Unije se sastoji od čekova država članica i odražava ono što rade nacionalni parlamenti. E, svaka država želi platiti što je manje moguće e, kako bi najviše e, viškova zadržala za sebe ili najveći dio viškova. nije to iz egoizma, to je e, e, proračunska struktura dovodi do takvog razmišljanja. E, usprko svega moramo reći da imamo jednu proračunsku ne, neosjetljivost i države članice i tu moja optužba ide ad hominem države članice u krizi ne okljevaju e, reći ovo ćemo dati za Tursku 3 milijarde eura za prijam e, izbjeglica, 2 milijarde e, za plan ulaganja predsjednika Junkera i tako dalje. S jedne strane stežu kesu, a s druge strane kada dolaze krize onda traže sredstva Često imamo dojam da je e, parlament mm, kriv za to. Međutim, nije e, to slučaj. Države članice unilateralno odlučaju da funkcioniraju na taj način. Neću ponavljati jer smo o tome već mnogo puta govorili migracijska kriza trebalo je financirati pomoć državama koje su najviše pogođene krizom izbjeglica. Mm, mm, e, to e, dovodi do izmišljanja novih financijskih e, mehanizama. A za krizu ulaganja Imamo deficit u ulaganjima od 300 milijardi od e, početka krize pa mm, od toga trpe e, infrastruktura, naročito u prometu i istraživanje. Milijarde i milijarde eura nedostaju. E, kod nezaposlenosti mladih je stvar još lošija. Jamstvo za mlade 2014. 2020. To je prva evaluacija je bila. E, sredstva su nestala e, i mm, pritok novca je prestao za te fondove. E, biti ću oprezna kad govorimo ovdje, sada parlament raspravlja o tome. E, govorit ću o nekoliko područja na kojima radimo. proračunska struktura, to je središnje pitanje proračuna. Ne možemo imati proračun e, koji se e, e, sastoji od više od 80% čekova država članica. To, to piše u ugovoru. ako ostanemo u takvoj situaciji, neće biti dobro. Dakle, treba, promijeniti strukturu kao što je rekao predsjednik Artui. E, a isto tako treba obnoviti rad e, skupine Monti koje radi na visokom nivou na vlastitim sredstvima. E, to je skupina na visokoj razini parlamentarci, članovi vijeća i članovi komisije tu surađuju kako bismo izašli iz ove paralizirajuće situacije moramo imati i fiskalnu politiku e, koja tome odgovara. E, porezi e, i ubiranje poreza je u nadležnosti nacionalnih parlamenta, pa tu suradnja je neophodna. Moramo razmišljati među nama o potrebnim strukturama. Druga stvar koja je važna jeste poboljšati pregovore između parlamenta i vijeća. To je jedna od velikih tema mm, i tu nacionalni parlamenti e, imaju važnu ulogu jer su oni su zakonodavci e, Dakle, Europski parlament je zakonodavac i on ovdje e, djeluje u, umjesto nacionalnih parlamenta. Evo toliko e, o ovim područjima. E, imamo izbjegličku krizu i morali smo izmisliti nove kasice prasice, satelite, proračunske satelite da tako kažemo. Na jednom smo imali e, e, pomanjkanje demokratske kontrole, proračunsku neiskrenost i tako dalje. I također imamo pitanje trajanja od 2014. E, kad kažemo da VFO uh, izglasan 2013. E, to je malo diskutabilno na demokratskom planu. E, oni koji su izabrani 2014. nisu u tome sudjelovali. Oni e, su gledali kako vlakovi prolaze u proračunskoj situaciji i gledali su jedan obzor koji nisu mogli doseći. Prema tome tu, tu vidimo e, manjak demokracije u proračunskim e, pitanjima mm. i e, suradnji nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. Mi trebamo više fleksibilnosti jer kao što je rečeno većina proračuna Europske unije je e, predodređena, to je zatvorena kutija. Mm. Ne može se utodirati pitanje onda koje su e, marže fleksibilnosti koje možemo koristiti, naročito isto tako koje su gornje granice. E, možemo li povisiti gornje granice? Po mom mišljenju je to apsolutno potrebno. Moramo imati o politici izbjeglica, možemo govoriti i o sigurnosti, o politici granica. Jer e, vanjske granice Europske unije u stvarnosti ne postoje. Sva ta pitanja treba postaviti. On, on to nije isključivo nadležnost proračuna, ali pitanja, ta pitanja treba postaviti. Evo, e, zaključit ću sljedećim E, e, jako smo zadovoljni što nacionalni parlamenti s nama surađuju. E, mi smo dva tijela koja su neophodna i o europskom proračunu moramo razmišljati zajedno. Evo, o tome ćemo danas. Hvala lijepa Izabel Toma, hvala lijepa na tvom predstavljanju rada odbora za proračune i e, ovo što si rekla OVFO. E, sada riječ ima gospodin Vute e, Kulmes koji je član odbora za europska pitanja i financije nizozemskog parlamenta. Gospodin Kulmes, polažemo velike nade u vašu vladu koja sada predsjedava vijećem i koja nam treba pomoći u pronalaženju fleksibilnosti. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, predsjedniče. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala na pozivu da se obratim ovo, na ovom sastanku. E, ja bih vam iznio neka stališta nizozemskog e, parlamenta E, stranka koju ja predstavljam u nizozemskom parlamentu je vjerojatno najviše proevropski orijentirana u europskom e, u nizozemskom parlamentu, ali čak i ja e, smatram da je potrebno da se povede rasprava o budućnosti višegodišnjeg financijskog okvira. Prije tri godine nizozemsko predsjedništvo organiziralo konferenciju u Amsterdamu o budućnosti VFO-a i domaćin te konferencije bila, bio je nizozemski parlament jer je u našem parlamentu bilo izrečeno dosta kritike na račun Europskog e, parlamenta i tog višegodišnjeg financijskog okvira. Mi smo uvjereni da se reforma mora e, dogoditi u, tri, u sljedeća tri e, područja, a to je nepredvidivost strane prihoda, treće Eh, eh, eh, predvidivost rashoda i sami troškovi. Kao prvo prihodi. 2014. Čet, ako uzmemo 14. godinu to još uvijek stvara noćne more nizozemskom ministru financija e, jer e, smo imali mnoge užasne rasprave u nacionalnom parlamentu zbog potreba za prilagodbama i e, dopunama. Mi se veselimo rezultatu rada radne skupine Monti ali htjeli bismo ohrabriti i Europski parlament i nacionalne parlamente da razmisle o moguće, mogućim reformama e, prihodovne strane kako bi se načinio jedan učinkovit e, proračunski sustav za Europsku uniju. Druga tema je strana rashoda. Europski revizorski sud svake godine nam već 20 godina e, govori da se novac poreznih obveznika ne troši na pravi način nizozemski građani i građani drugih zemalja članica sve glasnije izražavaju svoje nezadovoljstvo i to ne možemo više ignorirati. U posljednjih devet godina nizozemska je e, svake godine e, donosila takozvanu nacionalnu deklaraciju e, o potrošnji novca od strane nizozemske vlade. Mi smatramo da zbog E, transparentnosti i odgovornosti takvu deklaraciju treba objaviti e, u svim zemljama članicama. Europska unija je suočena sa ogromnim izazovima, dakle gospodarska kriza, izbjeglička kriza, ali Europska unija troši e, preko polovice svog proračuna na jučerašnje troškove umjesto na današnje i sutrašnje izazove. E, dakle, moramo biti e, sposobni odgovoriti na realnu situaciju i zato mislim da moramo iznaći sustav koji će biti fleksibilniji kako bi nam e, omogućio brzu, e, brzo reagiranje na ekonomske i političke izazove. Osim fleksibilnosti, većina u našem parlamentu smatra da treba e, pokloniti odgovarajuću pozornost formuliranju jasnih ciljeva Europskog koji se žele postići evropskim proračunom i to uz fokus na projekte koji će dati dodanu vrijednost dakle gdje se radi o stvarima kao što su e, zaštita vanjskih granica i tako dalje. E, I to na projekte koji se bolje mogu, e, kojima se bože može upravljati na razini Europske unije nego na razini nacionalnih država. Zaključak, gospodine predsjedniče, mi smo sa velikim zanimanjem e, ćemo saslušati što kažu druge zemlje članice i Europski parlament, koji se koraci mogu poduzeti kako bi e, pa, e, proračun Europske unije postao fleksibilniji i učinkovitiji. Hvala lijepa. Hvala. Nakon što smo čuli naša dva izlagača, mislim da sada možemo otvoriti raspravu. Prvi govornik je François Marc, izvjestitelj e, za europski proračun. On je predstavnik Francuskog senata. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala e, što ste nam dali zapravo uvod. E, uvodne riječi gospodina Kolmeca i gospođe Toma E, zapravo ističu potrebu za većom prilagodljivošću proračuna. proračuna. I ja imam isti osjećaj. Fleksibilnost u korištenju sredstava mora biti poboljšana. To je i jedna od smjernica Europske komisije koja se odnosi na prijedlog koji će biti gotov sredinom 2016. godine tu se traži i bolje ciljanje e, sredstava, upotrebe sredstava. Dakle, i treba naravno razmisliti o modalitetima financiranja. Dakle, to su neki ciljevi kojima treba težiti. Htio bih također reći da danas u europskom proračunu 74% rashoda otpadaju na poljoprivredu i 40% e, na okoliš. A 33% na koheziju. Što znači da kad je riječ o ova, ove dvije stvari, e, prilagodljivost i fleksibilnost bi se već e, trebali moći primjenjivati, a to nije trenutno slučaj. Recimo kad je riječ e, o izbjeglicama, solidarnost koja se pokazala u okviru kohezijske e, politike, i jutro smo čuli da je jedan grčki zastupnik rekao da nje, njegova zemlja e, ima trošak od jedne milijarde eura i traži pomoć od Europe. I hoće li mu Europa pomoći je dobro pitanje postoji li mogućnost djelomičnog preusmjeravanja, dakle tu ne govorim o, sada o porezu, jasno je da građani ne žele da se um, na, u svakom trenutku stvaraju novi uh, porezi, ali mogu li se određena sredstva izdvojiti za hitne slučajeve? A drugo pitanje odnosi se na uh, poljoprivredu. S obzirom na današnju situaciju u Europi, u kontekstu poljoprivrede. Zar ne možemo li naći e, rješenja za, za, situaciju, za tu situaciju? Odgovor na to je proračun, međutim liberalna politika koja je e, dovela zapravo do smanjenja mogućnosti za e, intervenciju ali je istovremeno ta politika e, zapravo dovela do propasti, došla do ukidanja kvota. Europa treba ispraviti ono što nije dobro. I stoga se postavlja pitanje, zar ne možemo zamisliti fleksibilnost e, u ova e, dva velika programa, znači poljoprivreda i kohezija, kako bismo se suočili sa izazovima današnjice. Hvala. Drago mi je da su e, danas u Brisel došli ljudi e, koji predstavljaju različite zemlje. Mislim da trenutačno moramo revidirati sadašnju financijsku perspektivu koja je nastala u vrijeme krize. Odnosno, e, ovo je došlo u vrijeme fiskalne konsolidacije pod pritiskom gospodina Camerona. Sada njegov pritisak pri E, popušta zbog toga što se usredotočio na druge stvari, ali ovo je prvi puta da se traži veća fleksibilnost u proračunu. Tako je bilo na početku pregovora. Istovremeno trebamo priznati da imamo i sve veće odgovornosti e, Europske unije i dugi niz godina, čak i bez novih izazova, prema Lisabonskom ugovoru trebamo financirati nove politike, klimatske promjene, energetika i tako dalje. Tako da pokušavamo napraviti više s manje novca i to je stvarno stanje. E, I to da, da pritom stavimo sa strane, da, da pritom zanemarimo pitanje izbjeglica. današnje stanje stvari na neki način navodi na krivi trag. Naslijedili smo e, niz neplaćenih e, računa, broj tih računa je smanjen, ali to je zbog e, kašnjenja s provedbom određenih programa. I tako je smanjena ta planina, cijelo brdo neplaćenih razuna, računa. Ali čak i bez ovih izazova vidimo zapravo nove e, izazove. Fleksibilnost je već je mobiliziran, jako puno se e, e, front loadinga dogodilo, što znači da se novac predviđen za 2014. godinu prebacio, odnosno novac predviđen za 2016. se prebacio na 2014. godinu, međutim to je nešto što se mora nadoknaditi i za to postoji marža za hitne slučajeve trebamo izbjeći probleme i ne bismo e, trebali bismo izbjeći probleme koji su se dogodili 2012. i 2013. godine kada nas je dočekao velik broj neplaćenih računa i e, tu se može raditi o različitim stvarima, o gornjim granicama, o sigurnosti, o izbjeglicama i tako dalje. Mislim da e, dodana vrijednost e, nas neće daleko dovesti jer postoje različite e, definicije e, tog pojma. Financijski instrumenti izgledaju bolje. Privatno javna partner, javno privatna partnerstva dolaze iz nordijske kulture. Mislim da ako ništa ne poduzmemo da ćemo imati e, ozbiljne probleme. probleme. E, hvala gospodin Levandovski. E, gospodin Jad je sljedeći. Dakle, samo se, se bavimo e, pitanjem revizije VFO, ali moramo biti strateški nastrojeni i na razini Europskog parlamenta i na razini nacionalnih parlamenta. Ulozi su veliki i kako bi Europski parlament nadopunio napore nacionalnih država, ne možemo djelovati reakcionarno i ne možemo biti e, nerazumni. Počeli smo E, počeli smo ovo razdoblje sa e, velikim e, nedostatkom 28 milijardi za strukturne fondove. Iako je u novim financijskim instrumentima predviđena nova struktura i dalje ostaje činjenica da se danas zemlje suočavaju sa zakašnjenjem u plaćanjima i to se vidi u programima za ovih sedam godina, pogotovo kod programa koje mogu e, otvoriti nova radna mjesta. Ono što piše na papiru ne, do, ne donosi hranu na stol. E, zatim tu su i potrebe izbjeglica. Revizija ovog VFOA predstavlja priliku, ali tu priliku treba iskoristiti, trebamo biti hrabri i odgovorni i poduzeti potrebne mjere kako bi se riješile hitne situacije i izazovi. Kao što je gospodin e, Kom rekao, treba trebamo riješiti pitanje dohodka. E, države članice se trebaju pobrinuti da e, komisija ima dovoljno vremena i da ima dovoljna sredstva da vrši isplatu državama članicama. Postavlja se pitanje koje prijedloge stavljate na stol da se to riješi. Primjerice, e, korisnici programa Lider u Irskoj i dalje čekaju isplatu i to se preliva i na druge stvari. Također ste rekli da trebamo riješiti pitanje rashoda. Prema mojem mišljenju bilo bi bolje tražiti jedinstvo europskog proračuna, da se prestane s izmišljenjem ad hoc financijskih instrumenata i struktura. Jedini način da se poboljša odgovornost europskog proračuna, a da se pritom e, izvrši demokratska kontrola, je da se pobrinemo da se europske politike financiraju iz e, proračuna. Što ćete napraviti ako išta u pogledu, e, u pogledu svega toga? Hvala. Hvala gospođo Nirjada. Gospodin Vladimir Monka je sljedeći. Prema onome što smo do sada čuli, mislim da većina nas se može složiti da postoji potreba za pravilima vezanima uz isplate iz europskog proračuna. Svi se slažemo da se plaćanja trebaju e, vršiti prema projektima koje, koji daju stvarnu dodanu vrijednost i pomažu rastu zaposlenja. 30% proračuna ide u države članice, odnosno ide za potrebe administracije. Na zadnjem među parlamentarnom sastanku došli su predstavnici Francuske i Španjolske. Oni su predstavili nacionalne parlamente te su nam rekli da Europska unija godinama kasni u pogledu e, isplata prema njima. I to je zbog toga što što zapravo e, imamo lokalne e, vlasti e, koji kažu da dakle ne dobivaju sredstva koja su predviđena europskim proračunom. Dakle, mislim da trebamo doći do određenog sporazuma, ali je puno teško, puno teže to ostvariti s vijećem i potrebni su nam saveznici poput vas Europskog parlamenta da bismo riješili te probleme. Znamo da treće zemlje poput Kine i drugih izvoze dobra nama, a to su proizvodi koja su e, proizvedena ne poštujući ekologiju. Zašto ne oporezivati takve proizvode na e, granici? E, recimo, porez se može određivati na temelju njihovog ugljičnog otiska na kraju bih htio reći da trebamo osmisliti ideje za e, skupinu gospodina Montija, te izvršiti pritisak na pojedine države članice da se iznađu rješenja, jer ne možemo nastaviti sa svojim statusom quo. Hvala, trebao sam e, reći da gospodin Manka predstavlja klub socijalista i predstavlja Slovačku u Europskom parlamentu. Sada predam, e, predajem riječ e, Edgaru Erda Zabijalu. On je izvjestitelj za e, proračun za 2016. godinu. On je zastupnik u on dakle e, predsjeda Španjolske Europskom parlamentu. Odnosno ona. Hvala što ste mi dali riječ. Gospodin Komes je govorio o tri stvari vezane u VFO, a treća stvar mi se čini najvažnijom, a to je fleksibilnost. Dakle, ona je, on je govorio o dodanoj vrijednosti na europskoj razini. Ali mi zapravo zapnemo u našim raspravama jer svatko od nas ima svoju ideju o tome što to znači. Ali kad je riječ o fleksibilnosti, na konferenciju koju je organiziralo nizemsko predsjedništvo. Ja sam bila u skupini gdje smo razgovarali o fleksibilnosti i bili smo u stanju definirati što je to fleksibilnost te kako je provesti u djelo. Pa budimo onda iskreni. S proračunom od 1% svaki puta kada se pojavi kriza, očekujemo da će europski proračun e, biti čarobni štapić kojim ćemo riješiti sve svoje probleme. E, i mislim da je to ključ naše rasprave. Govorili ste o dugotrajnim politikama i o prioritetima i o novim prioritetima, ali mislim da nitko u Europskom parlamentu, niti u nacionalnim parlamentima E, želi zanijekati da je potrebno e, reformirati, modernizirati europski proračun u budućnosti. Trebamo ulagati u istraživanje, u tehnološke promjene i tako, tako dalje. Ali postavlja se pitanje od kuda ćemo e, dobiti novac za sve to. Imamo sve te prioritete jer treba reći da da zapravo kohezija i e, zajednička poljoprivredna politika, na njih otpada 70% proračuna. I u svakom slučaju potrebna su poboljšanja u tom smislu i dalje nam treba ZPP na europskoj razini. Naravno, trebaju nam i strukturni kohezijski po, e, fondovi kako bi se pomoglo zemljama koje su ispod europskog prosjeka. Kako ćemo onda financirati te projekte? Ili ćemo imati više dobiti, iznaći više novca ili treba revidirati prioritete. To je važno i za reviziju e, VFO-a, ali i za novi VFO. Pa me Hvala na, hvala na pažnji. Gospodin Boge je sljedeći. On je njemački zastupnik, e, predstavnik kluba Pučana. Izvolite. Hvala lijepa. S velikom sam pažnjom e, slijedio izlaganje gospodina Kulmesa. E, dozvolite mi nekoliko kritičkih primjedi. Ispravno ukazujete na e, pouzdanost takozvanih iskaza povjeljivosti koje mogu se vam reći e, na izjavu da 80% e, proračuna Europske unije kojom upravljaju e, komisija i države članice, to je agrarna politika na primjer. Tu imamo uvijek problema u u pregovorima za razdoblja 2007. i 2013. sa gospodinom e, Levandovskom i gospodinom Muldešom od liberala. E, države članice e, su odbile da dadu izjavu o pouzdanosti koju bi onda koristio parlament. To je bilo jedno. Drugo što bih htio reći E, dobro je da raspravljamo o ovoj temi. E, konferencija o proračunu na e, poziv gospodine Georgijeve u studenom. Tu je Naravno, moramo govoriti o dodanoj vrijednosti, koji su troškovi na evropskoj razini. Tu se koncentriraju i izazovi zbog aktualnih e, e, događaja. E, to je još hitnije zbog te situacije. Govorite o potrebi više fleksibilnosti, to pozdravlja, ali zapravo u to ne vjerujem. Tko zapravo tko je kad smo govorili o više fleksibilnosti u, proračunskom postupku i do zadnje minute e, u pregovorima o proračunu od 2014. do ko je 20, tko je to blokirao? Veliki broj država članica. Da parlament nije na kraju kod e, sadašnjem VF, da nije spasio još neke stvari u posljednjem trenutku, onda bi sadašnji višegodišnji financijski okvir bio na kraju. Jer fleksibilnosti koje smo ispregovarali bi e, već bile potrošene kod e, e, paketa od 9,2 milijarde eura za izbjeglice koji je onda donesen. Ne bih radio o tome govorio sada kako bi kako, što je Koreper pokušao u prvom čitanju sa tim paketom napraviti. Htio ga je potpuno isključiti. E, ja bih želio da i nacionalni parlamenti i odgovorni političari e, država članica odmah preuzmu više odgovornosti u pregovorima jer e, inače te, ta zajednička pitanja nećemo e, moći riješiti. Nećemo postići potreban napredak. Ono što sada doživljavamo s jedne strane, novi e, instrumenti s EFSIM, e, dakle jedan pilot projekt, sa korištenjem postojećih programa na trošak istraživanja i prometa, na primjer Moramo si u miru pogledati, vidimo da se kod e, prvih analiza vidi neki, neko poboljšanje, poboljšanje, ali što će biti na kraju to ćemo još vidjeti. E, ali možda zbog izbjegivanja revizije u vanj, e, na području vanjske politike, onda se programski, programi susjedstva režu, E, zbog afričkih programa i onda se čeka da države članice e, daju o, navedene doprinose. Međutim, to se do sada još nije dogodilo. I, a to je e, pravi test da li ovi instrumenti funkcioniraju ili ne. To jest da li ih možemo odmah pokopati. Također vjerujem i to je posljednja primjedba, a to, ali to spada u sljedeću debatu. Ono što smo napravili u, u zajedničkom naporu u listopadu pokazuje da naročito dvije kategorije nisu u, više u stanju e, e proračunski ono što je na dnevnom redu vanjske granice, pitanje Frontexa, pitanje želimo li e, novi zamah i u e, programima susjedstva i programima e, predpristupnim programima kako bi naš okoliš bio stabilniji nego što je sada ili ćemo sjediti skrštenih ruku i čekati ta to se pitanje na to se pitanje mora naći odgovor to e, nemamo ih u VFO-u, jedino ako idemo u strukturne fondove ili e, poljoprivredne fondove, a znate koja će reakcija biti država članica. U svakom proračunu, u svakom redku e, možemo naći neke stavke koje se mogu reprogramirati. Hvala gospodine Buke nemamo previše e, iluzija o razvoju e, omotnica. Interekt koji predstavlja Estoniju, koji je član e, odbora za proračune. On je član skupine zelenih u parlamentu, kluba zelenih u. Hvala predsjedniče. I ja sam pažljivo pratio izlaganje gospodina Kolmesa koji je ukazao na tri glavna problema u našim proračunima. Ali e, tražiti više fleksibilnosti je jedna stvar, a dati je druga stvar. Najbolje je rješenje u rukama članova nacionalnih parlamenta jer oni mogu prisiliti vlade da se slože i pristanu na e, temeljitu reviziju e, višegodišnjeg financijskog e, okvira. Inače će naša rigidnost se nastaviti zajedno s našim problemima. Samo nacionalni parlamenti mogu prisiliti vlade da siđu sa svojih prijestolja, da daju ostavku Dakle, samo e, zahvaljujući njima možemo imati reviziju. E, mi ne možemo smijeniti vlade. E, prema tome ništa se neće dogoditi, ali ako članovi vijeća vide ovu žestinu nacionalnih parlamenta, onda bi se situacija mogla promijeniti i mogli bismo doći do fleksibilnosti na kraju dana imati e, prikladnu reviziju višegodišnjeg financijskog okvira. Hvala lijepa. Gospodin Garijelo, Francesco Garijelo koji predstavlja Italiju, koji je član e, zastupničkog doma. Mhm. Hvala predsjedniče. Moji komentari se e, ocjena koliko smo e, napredovali u interinstitucionalnoj radnoj skupini čiji je cilj da analizira rezultate raznih fondova Evropske unije. Naročito s obzirom na to da pokažemo evropskim građanima kako se e, e, Europski fondovi mogu korisno e, koristiti u njihovim zemljama, investirati u lokalne zajednice, a, a ne da ih troše pojedine države članice. A, e, a s tim u vezi e, interinstitucionalna radna skupina pokušava pokazati građanima Zašto je vrijedno ulagati novac u fondove Evropske unije? Ako vide objektivne evaluacije, objektivne parametre i ako vide svaku stavku e, e, troškova, koja ne, koja ne pomaže razvoju njihove zemlje, zajednice i tako dalje, da će se ta stavka revidirati u okviru VFO-a. Ako to još nije učinjeno, to, mora se pokazati e, koliko su pokazali e, u kako su koristili fondove. To je e, uloga, naša uloga da evaluiramo korisnost e, dodjeljenih sredstava. Da li ta sredstva doprinose rastu i zapošljavanju, a to su apsolutni prioriteti. E, da li ta ulaganja možda se vrše, a ne služe prioritetima. Da li bi nacionalni parlamenti mogli vršiti tu misiju kontrole o korištenju fondova, evropskih fondova? Mm, e, evo, primjedbe koje smo čuli e, fokusiraju se na fleksibilnost. E, sada je s time nešto bolje E, složenost VFO-a 2014-2020 e, tu su došlo do promjena u plaćanjima. Ali možemo predskazati najgore za e, razdoblje od 2017. do 2020. Imali smo nešto više od 24 milijarde neplaćanih računa do sada. Dati ću riječ e, gospođi Toma, naime ću dati riječ da zaključi ovu raspravu. Nizozemska je dala inicijativu za ovu raspravu. Vidite do koje mjere mm, e, e, dodana vrijednost izaziva diskusije. I, i to zahtjeva odgovore. Gospodin Kulmes ima riječ. Hvala vam na pitanjima i primjedbama. Kao e, članovi nacionalnih e, kao član nacionalnog parlamenta svjetstva sam da uvijek nedostaje novca. U posljednjih godinu i pol smo u nizoskoj e, srezali troškove za 50 milijardi Mm, e, e, bez obzira na dobre namjere e, projekta, ako nema novca, to onda nema smisla. Uvijek se postavlja pitanje ima li dosta novca. Mm, pitanje se to postavlja i u europskom proračunu. Imate VFO kao paket, onda imate pitanje fleksibilnosti, pitanje na što se novac troši Eh, mm, eh, nizozemski parlament eh, je imao ideju već prije revizije da ima tu konferenciju u Amsterdamu, da raspravlja o toj teškoj temi. Ta se tema razlikuje od zemlje do zemlje. Na primjer, kada u Nizozemskoj financiramo staze za bicikliste, europskim eh, novcem, eh, mislim da to nije dobro korištenje novca. Imamo eh, boljih, bolje korištenja. Oproste, nisam, ne znam, zapamtio vaše ime, iskaz o nacionalnoj pouzdanosti ili povjerljivosti. Tri zemlje su to podastrle, a druge nisu 70 do 80% evropskog novca troše nacionalne vlade. One e, moraju preuzeti e, odgovornost i reći na što su potrošile novac. E, kad dođe izvješće revizorskog suda, onda ćemo vidjeti kako, kako je to prošlo ima, ovime ću završiti, ima mnogo drugih tema koje, na koje bi moglo se također odgovarati. Hvala lijepa. Možemo reći da nije e, Evropska unija ko troši bilo kako novce. To su države članice koje ga troše. Je, e, ti te fondove i stvaraju države članice. Kad fond, E, e, sredstva dolaze od država članica u Brisel i vraćaju se u države članice, onda treba pokazati da ta sredstva imaju dodanu. Ako oni ne dovode do e, javnih rashoda, do projekata, neke su se države zadužile jer su pod svaku cijenu htjele iskoristiti sredstva koja su im na raspolaganju. Gospođa Toma se evo će sada zaključiti ovu raspravu. Ja bih u prvom redu, budući gospodin Kolmes je već e, reagirao na neke stvari, ja bih u prvom redu rekla da trebamo jako paziti e, da se rasprava ne vodi o samo o budućem e, VFO-u već i moramo govoriti i o reviziji. E, svi koji su bili u Amsterdamu su bili pod dojmom e, rasprave o e, budućem VFO-u, a ne, nije se dosta raspravljalo o sadašnjosti. Netransparentnost prihoda sredstva koje su u posjedu od strane nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. To je pitanje demokracije. To treba restrukturirati. Što se tiče fleksibilnosti, možda ćemo imati više nijansi. Kako se rekla gospođa Gordija Zabal, e, trebamo imati fleksibilnost i parlament je voljan da ima. E, e, ako imate premali proračun, Eh, onda ćemo eh, skidati, eh, uzimati iz jednog džepa da bismo stavljali u drugi. Mm, mm, to, to je bio fond za ulaganja u istraživanje i infrastrukture. To su bili premaleni fondovi. Mm, možemo se složiti da E, moramo analizirati dodanu vrijednost. E, ako je prioritet Unije da kaže trebamo apsolutno e, se udaljiti od automobilske industrije zbog emisija CO2. I, a odakle će doći razvoj? Da, dakle, e, moramo razvijati bolji promet koji će koristiti e, okolišu i zdravlju evropskih građana. To će biti dodana vrijednost. Ja ne kažem, e, e, ne, sada ću opet govoriti o sta, biciklističkim stazama. Ja nisam govorio o ja nisam, ne želim smanjiti e, važnost e, e, biciklističkih staza, već financiranje taj, tih staza. To je, mislim da je to nacionalna odgovornost. Europa a, koje, koji da li se biciklističke staze financiraju iz evropskih staza? E, mi imamo kontrolu birokracije koja na kraju puno košta. Problem je u stvari da e, politika funk e, ili funkcionira ili ne funkcionira. Mm. I u nekom trenutku ako ne funkcionira nešto treba to zaustaviti i onda mora neko uskočiti, bilo da su to lokalne zajednice ili neko drugi. E, e, trebamo otvoriti ovu debatu e, biciklističke staze. Trebamo vidjeti, vidimo da je rasprava složenija nego što smo mislili na početku. Svakako, ako se radi o biciklističkim stazama, E, sigurno će komisija regulirati i širinu staze, debljinu pokrova, površine i dakle donijet će mnogo propisa. A onda će revizorski sud. Ako ne financirate e, staze, komisija će e, regulirati sve, a neće dati niti centa za to Htjela bi samo reći mm, da odgovorim gospodinu Francova Marku. Hoćemo li imati sredstva za fleksibilnost, recimo one milijarde za Grčku koji su prihvatili milijun izbjeglica? kao što je rekla gospođa Gordija Zabal, moramo svi biti svjesni da smo sada na, na, na vrhu, na granici e, e, VFO-a, a tek smo u 2016. godini i imamo još tri e, izvršenja proračuna. A iskoristili smo sve viškove fleksibilnosti, sve gornje granice, počeli smo zadirati u razne vanjske fondove Europske unije. Prema tome moramo biti i itekako svjesni da nismo daleko od totalne proračunske krize. Imamo mnogo rješenja e, koja su pred nama, koje bismo trebali produbiti. Tek smo na početku diskusije. E, moramo surađivati sa nacionalnim parlamentima. Ovdje je E, pitanje vlastitih sredstava je ključno pitanje. Ako ne izađemo iz situacije e, čekova e, država članica koji predstavljaju više od 80, 90%, postite to još gore, 90% proračuna Europske unije, onda ćemo imati, imati stalnu krizu, imat ćemo netransparentnost, imat ćemo stalno traženje E, novih e, proračunskih sredstava koje nemamo. E, važno je pocrtati da ne možemo više funkcionirati ne, ne možemo više opterećivati naše sugrađane moramo oporezivati velike korporacije koje stalno varaju u svim državama moramo oporezivati financijske transakcije, imamo mnogo drugih puteva kojima, možemo ići. Hvala lijepa. E, jednostavni recept. E, dakle, više oporezivanja bogatih, a manje oporezivanja naših sugrađana. Da, vrlo osjetljivo pitanje. Evo, ovo je bio taj prvi dio, sada ćemo prijeći na praktični dio, jer tema e, drugih dviju tema o kojima ćemo razgovarati je pronalaženje, e, pronalaženje nove ravnoteže između novih hitnih pojava i stalnih političkih prioriteta u drugoj polovini VFO-a koji se odnosi na razdoblje od 2014. do 2020. godine. Prva tema su nove financijske potrebe za rješavanje izbjegličke krize Gospođa Anabel e, Roy Grandjean, koja je savjetnica, više savjetnica u NHCR-u, e, će nam se prvo obratiti. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Dame i gospodo zastupnici u nacionalnim parlamentima i u Europskom parlamentu, ja predstavljam e, UNHCR i imamo, velika nam je čast što možemo sudjelovati i dati svoj doprinos o ovoj raspravi. Prije svega eh, hvala odboru za proračun Europskog parlamenta koji je jedan od naših najžešćih kritičara u pogledu učinkovitosti i troškova aktivnosti Ujedinjenih naroda. Tako da mi je drago da mogu sudjelovati u ovoj raspravi. Nažalost, kriza koja je pogodila jednako e, tako Europu e, zadnjih godina i koja ima doista velike razmjere nam omogućuje da se pozabavimo ulogom e, aktera poput UN-a koji imaju određene kapacitete i operativnosti koji ma isto trebaju financije kako bi mogli provoditi svoje aktivnosti i po, kako bi pokrili potrebe osoba koje su razmještene. Posljednjih godina, dakle, od e, prošlog ljeta prije svega, e, UN se morao suočiti sa sve većim potrebama s obzirom da nitko nije očekivao e, tako velike razmjere ove krize. To se odnosi na nacionalne vlade, ali i na regionalne, lokalne i općinske vlasti koje se također moraju suočiti sa situacijom. Ne zaboravimo tu i civilno društvo. Također bih htjela spomenuti akademike, cijelu, tu akademsku e, zajednicu. Ako se ne potrudimo raspravljati i prikupiti nove spozne informacije i, i mislim da su nam potrebne i inovacije vezane uz rješavanje imigracije, imigracijske krize. Ako nećemo ići tim putem, putem mislim da ćemo stalno nailaziti na nove prepreke. Dakle, gledamo prije svega e, rad na novom VFO, dobro smo zajednički radili i govorilo se i o novim strukturama, novim internim fondovima za rješavanje migracijskih problema i u svakom slučaju imali smo dobar dijalog. I drago nam je da možemo sudjelovati u procesu revizije proračuna. To nije e, samo trenutak kad se podloči crta, već je to i trenutak e, da se revidira i pravni okvir i prioriteti i iznosi i tako dalje. Drago nam je da sudjelujemo u tom, e, toj aktivnosti koja je vrlo stvarna. I bitno je da možemo e, predvidjeti niz stvari. Kad je riječ o instrumentu fleksibilnosti, on se jako puno koristio i sada treba razmišljati o tome kako stvari raditi drugačije, možda uvesti neke nove mehanizme. Htjela bih reći da je e, pokretanje novog proračunskog ciklusa bio težak 2014. godine i to iz različitih razloga prije svega zbog pitanja azila, migracija i integracije. Um, dakle, radi se o unutarnjim e, pitanjima, poslovima, jer je došlo do restrukturiranja, jer su države članice morale usvojiti novi modus e, operandi. E, htjela bih spomenuti nešto što je već rečeno, dakle rečeno je da je 2014. godine bilo 24 milijarde neplaćenih računa, tako da postoji jaz između sposobnosti e, plaćanja i preuzetih obveza. To je imalo utjecaj, vrlo snažan e, utjecaj e, na humanitarne organizacije njihovo djelovanje, pogotovo na one u kojima se uključila Europska unija. Jer na terenu je nedostajalo sredstava, dakle to je direktan utjecaj na stanje stvari kako bi smo strukturirali ovu raspravu, mislim da je važno napraviti razliku između unutarnjih kriza, dakle kriza unutar Europske unije i vanjskih kriza. Dakle, postoje krize koje pogađaju Europu, pritom mislim na migracijsku krizu, govorim zapravo o dolazak velikog broja e, izbjeglica na granicu Europe, dakle da e, razlikujemo to od kriza koje se događaju u Africi, Bliskom istoku i tako dalje, e, jer tu se radi o drugim izazovima. E, počet ću dakle s e, krizom koja pogađa Europu. S nekoliko brojki ću početi. Više od milijuna osoba je od ljeta ili malo prije ljeta pa sve do kraja 2015. godine došlo u Europu došli su morskim putom, putem, nešto ih je više ako ubrojimo i osobe koje su došle kopnenim putem. Značajan broj tih osoba je preminulo u moru. Od 2016. E, godine više od 80 tisuća e, dvije 2000 e, došlo u Europu, prije svega pri, e, preko Grčke i Italije. E, te zemlje zapravo dolaze iz deset glavnih zemalja iz kojih dolaze izbjeglice. Dakle, u svakom slučaju radilo se prije svega ne o migracijskoj, već i izbjegličkoj krizi. U tom smislu mogu dati neke preporuke ako mi dopustite i to u obliku pitanja. E, trebamo li nastaviti e, s ovim tako da se ovo shvaća kao e, hitna situacija i tako da se poduzimaju izvanredne mjere. Možda bi trebalo imati jedan strukturiraniji pristup. Možda će kriza se nastaviti, ali ogroman priljev ljudi bi mogao se i nastaviti prema našim analizama. To je prvo. Drugo, ovo je pitanje koje je navedeno u zaključcima, da li odgovor treba ići s europske razine ili s nacionalne razine ili e, u kombinaciji jedne i druge razine. To je dakle, tu je i pitanje dodane vrijednosti, ali a, budući da je s nama velik broj e, predstavnika nacionalnih parlamenta, mislim da je važno postaviti ovo pitanje. Očito je da je cilj e, europskog e, proračuna da nije, niti bi trebao biti, e, da zapravo zamjenjuje nacionalne proračune, odnosno nacionalna sredstva predviđena za ovakve situacije. Možda ne kada se radi o hitnim ili kriznim situacijama, ali u svakom slučaju europski proračun ne bi trebao zamjenjivati ta sredstva on bi trebao dopunjavati i davati dodanu vrijednost tim sredstvima. Još jedno pitanje koje se može postaviti, ako mi dopustiti, postoje dva načina da se to radi. Dakle, ili će to doći iz europskog proračuna ili iz nacionalnih proračuna. Dakle, prošli tjedan e, smo bili u Turskoj i u Turskoj postoji Europska unija, ali i države članice sudjeluju. nisu nas uspjeli uvjeriti da je koordinacija na najboljem nivou. Od tuda je došlo do ideje o zakladi. Da, ideja zaklade e, polazi od toga da nacionalni doprinosi dopunjuju pomoć iz europskog proračuna. Da, i potrebna je koordinacija. Da, potrebna je bolja koordinacija. Da, kako bi sve to završilo zapravo na, na istom mjestu. U svakom slučaju e, radi se o jednom izazovu, bez obzira li se o europskoj krizi ili o drugim krizama. Potrebna je komplementarnost. Je li Europska unija 29. donator uz 28 donatora koje su države članice? Dakle, to je pitanje koje se postavlja. Kad je riječ o unutrašnjoj europskoj krizi, jedno od pitanja koje bi moglo biti zanimljivo je sljedeće. Ne bi li trebalo razmisliti o nekom instrumentu, mehanizmu za humanitarnu pomoć Europske unije? Dakle, ako situacija se pogorša, eskalira u odnosu, dakle u, u Grčkoj, i a, recimo ako se zatvore granice balkanskih zemalja ili se dogodi nešto drugo neočekivano, Europa će biti blokirana e, ovim i, i intervencijskim mehanizmima predviđenima za hitne situacije. I e, znam da postoji instrument fleksibilnosti i sredstva za, za hitne slučajeve, ali to ponekad nije dovoljno brzo. Kad je riječ o toj internoj krizi, sve češće čujem da se apelira na financijske institucije, prije svega na Europsku investicijsku banku. Pa se pitam kako bi se to moglo artikulirati. Ono što, dakle, da bi se stvari ubrzale, oni imaju eh, ekspertizu koja omogućuje brže djelovanje. Odnos između pojedine države, u ovom slučaju Turske i Europske unije. Dakle, ovdje e, imamo različite evaluacije i teško je donijeti odluke, ali recimo ako uključimo e, Europsku investicijsku banku, Svjetsku banku i tako dalje, njihovo stručno znanje omogućuje brže donošenje odluka. A koja je to njihova ekspertiza? Na primjer, kad se radi o školama, navodno 400 tisuća djece u Turskoj ne ide u školu i oni mogu postati izgubljena generacija. Da, to je novi element koji se pojavljuje u kompleksnoj situaciji. Već sam govorila 11 minuta, samo sam htjela još nešto reći o e, vanjskoj krizi, krizi izvan Europske unije. E, postavlja se pitanje trust funda, odnosno zaklade. Sob, dakle, radi se o zakladi koji je više manje e, interni, interna zaklada i radi se zapravo o e, radi se o o internim izvorima. Problem nije osnovati taj fond, e, već e, dati sredstva. Da, potrebni su nacionalni doprinosi, a toga za sad nema. I na kraju bih htjela reći nešto o, o gospodinu Guterešu, našem bivšem povjereniku. On je organizirao jednu um, tribinu na tijekom Europskog ekonomskog gospodarskog foruma u Davosu, možete i pročitati što je rekao, on je govorio o potrebnoj novoj arhitekturi za humanitarnu pomoć i e, e, govorio je o humanit, svjetskom humanitarnom e, forumu u Istanbulu u svibnju ove godine zahtjev za pomoć je, zahtjeva za pomoć ima puno više od onoga što možemo pružiti. Dakle, bez obzira radili se o sirijskoj krizi ili drugim krizama, potrebe, su za 50 do 60% vi, više od onoga što možemo pružiti. Jedna treći, 30% su više u najboljem slučaju. Dakle, potrebno je osmisliti novu strukturu e, humanitarne pomoći. Europski proračun u tom smislu predstavlja važan element. E, tradicionalni pristup i tu se vraćam na ulogu e, poreznih obveznika o čemu sam već govorila. Dakle, postoje agencije za e, pruženje humanitarne pomoći, bilo da se radi o vladinim, nevladinim, međunarodnim ili drugim organizacijama. Dakle, države e, primateljice prenose, e, podnose najveći teret i sve to podupiru zapravo porezni obveznici plaćanjem poreza. Naravno, to vrijedi i za Europi. Zaključak te tribine ide u sljedećem smjeru. Nužno je e, revidirati tradicionalne strukture i privatni sektor treba tretirati kao nov, novog aktera. Privatni sektor nije samo taj nejasno definirani akter, već se radi o e, pojedincima e, koji su najbogati na ovom planetu i mislite na Bila Gatesa i takve, pa da, ne samo na njega, na slične. Evo ovo što ću pročitati e, je na engleskom jeziku. U svijetu gdje posljednje aplikacije se mogu pronaći, prodati za milijarde E, dolara treba pronaći minimum e, humanosti za one koji nisu u stanju ostvariti svoj potencijal. Imamo tehnologiju i znanje kako bi, e, koje je potrebno da bismo popravili životni standard svugdje, uključujući i izbjeglice. To se neće moći postići sve dok se ne uključi privatni sektor koji ne bi trebao biti samo akter, već i predvodnik u tome. Sirija je pokazala da stari pristupi više ne djeluju. Trebamo ozbiljno se prihvatiti izgradnje novih struktura. Hvala vam na pozornosti. Hvala. Sljedeći je gospodin Frederik Valije, glavni tajnik Vijeća europskih općina i regija. Da li ću dobro napraviti ovaj prijelaz na moju temu? E, e, gospođa izvjestiteljica o VFO što treba napraviti sa fiskalnom optimizacijom da bismo imali sredstva e, za mecenat, za dobrotvorne akcije. Evropljani su dosta dovoljno dobri da daju sredstva za dobre instrumente kako bi se to postiglo. Evropljani će sve učiniti, učiniti kako bi e, stručnjaci za optimizaciju postigli maksimum. E, dame i gospodo, e, zastupnici u prvom redu zahvaljujem vama svima i gospođi Toma na pozivu da ovdje govorim na interparlamentarnom zasjedanju u ime zajednica, lokalnih zajednica i gradonačelnika kako bismo odgovorili na ovu geopolitičku krizu na našem kontinentu. Ja sam e, glavni tajnik ove organizacije. Imamo 500 lokalnih zajednica, općina i tako dalje u 28 e, država članica, ali isto tako i iz Balkana, Turske i Ukrajine. Dakle, predstavljamo lokalne zajednice e, Europe imamo 5000 15, 150 tisuća lokalnih zajednica koje surađuju u krizama. Lokalne zajednice su bolje reagirale na te krize nego nacionalne vlade jer su često realističniji i pragmatičniji. Eh, zajednička sredstva je, eh, su konstitutivni instrument europskog projekta. I stoga u okviru eh, paketa upravljanja izbjegličkom krizom lokalne zajednice se angažiraju zajedno sa Europskim parlamentom, komisijom i nacionalnim vladama da reagiraju na tu krizu a i da sudjeluju u reviziji VFO-a. Od početka e, krize 2015. E, e, evaluiramo krizu na terenu i mi surađujemo sa donositeljima odluka na evropskoj razini za dodjeljivanje sredstava. Mi prikupljamo informacije želimo ustanoviti jedan europski observatori e, preko kojeg bismo razminjivali najbolje prakse. E, sa izbjegličkom krizom e, financijski je okvir već prešao svoje granice. Od siječnja 2015. imamo 710 tisuća tražitelja azila. Nismo... Više od 3 milijuna eh, emigranata su sada u zonama sukaba i mogli bi stići u Europi, u Europu. To će dovesti do, i do financijske krize. Eh, predsjednik Juncker je i, sam rekao da eh, iz, iznimne situacije zahtijevaju iznimna sredstva. Čak i ako mobiliziramo sva sredstva, e, možda to neće biti dostatno za krizu u sljedećih nekoliko godina. Imamo e, e, mnoge nepredviđene troškove koje nitko ne pokriva. Prijam izbjeglica je obveza središnjih vlada. Mm, mm, u, mm, u mnogim državama članicama sredstva lokalnih zajednica su se smanjila a to su uglavnom zemlje koje su prve pogođene e, valom izbjeglica Grčka, a isto tako Finska, Italija i Španjolska. Resursa, e, resursi e, lokalnih zajednica su u slobodnom padu. Dakle, e, rapidno se smanjuju. Imamo i mnogo e, e, djece i maloljetnika koji dolaze bez pratnje u Europu, što je dodatni teret i odgovornost. Jasno je da sredstva VFO-a za 2014-2020 nisu dovoljna za ovu situaciju moramo pomoći zemljama u koje izbjeglice e, stižu i kroz koje prolaze. Moramo dati osnovu pomoć, e, nema dovoljno smještaja, nema psihologa, nastavnika, prevoditelja i tako dalje. Prema našim procjenama e, da uzmemo Njemačku koja je prihvatila najviše izbjeglica, raspodjela sredstava na raznim nivoima e, odgovornosti. E, potrošeno je 15 milijardi, 10 e, milijardi su doprinjele no, lokalne zajednice, a 5 milijardi vlada, federalna vlada. Prema tome najveći je teret na lokalnim zajednicama ako uzmemo u obzir e, ukupni broj izbjeglica u Europskoj uniji, e, e, to, totalni bi proračun trebao iznositi 3,3 milijarde eura kako bi se pokrili svi troškovi. Ta sredstva treba naći. I uz, još, mm, trebamo fleksibilnost za provedbu politika ali moramo imati više fleksibilnosti i financijskih instrumenata kako bismo pomogli lokalnim zajednicama. Moramo hitno naći e, sredstva za, e, za tu svrhu. Moramo također i pronaći dodatne izvore e, tih sredstava, možda od fiskalne politike. E, treba pospješiti te napore, e, treba biti inovativan. Mm, mm, naravno, e, govorimo o, i o vlastitim sredstvima. Možda ćemo imati jedan posebni europski fond ili ćemo imati dodatni porez na emisije CO2. Željeli bismo da države članice koje vrše relokaciju dobiju dodatna sredstva, a e, uz predovjet da se e, e, pravedno podijele, podijeli broj izbjeglica na države članice. Dakle, treba raditi i dugoročno. Što se E, tiče e, postojećih mehanizama e, financiranja, ništa nije stavljeno na stranu da bi se odgovorilo na potrebe lokalnih zajednica. Stoga od parlamenta i vijeća tražimo da u postupku revizije VFO-a i u okviru hitnih mjera premještanja da se namaknu i sredstva za integraciju i izbjeglica. I to dugoročno gledano. Trebamo pomoći lokalnim zajednicama kako bi odgovorile na zadaće koje im predstoje. Moramo, imamo također sredstva u unutar RSI-a kako bismo e, proveli nešto što je, e, e, u čemu se polaže veća težina na strukturne promjene. Mm, moramo također koristiti EFSI i FEDER. Moramo osnažiti načelo partnerstva. Moramo također poticati suradnju između raznih nivoa vlasti. E, to se ne tiče samo odluka o premještanju, već i e, koncepcije i evaluacije raznih mehanizama financiranja unutar Unije. Trebamo fleksibilnost u paktu o stabilnosti i rastu kako bi lokalne zajednice mogle prihvatiti izbjeglice i e, procjenjujemo da suradnja između zemalja podrijetla i e, zemalja destinacije može doprinijeti rješavanju krize. E, moramo pomagati tim zemljama, moramo također podizati svijest građana što se tiče potrebe razvoja E, I na kraju bih htio još jedan put podcrtati e, napore lokalnih zajednica i e, općina u ovoj nepodošljivnoj situaciji. Govorim o Lesbosu, Kosu, Meduzi i samo nekoliko primjera. Te zajednice rade nadljudske napore kako bi savladale probleme moramo eh, raznositi i prenositi poruku humanosti. Eh, računamo na vas dana i na vašu pomoć u ovoj situaciji. Hvala, hvala lijepa. Hvala na ovom izlaganju. Vi koji ste ovdje, mm, vi ste svi članovi eh, odbora za financije i proračun mm, mi, vi, ste svi osuđeni na permanentne frustracije, ali moramo naravno donijeti potrebne sudove i donijeti potrebne odluke. Molim da se držite ograničenog vremena, to jest dvije minute. Kasnimo. Prvi govornik, ispričavam se za izgovaran imena Miroslava Nakel e, iz Poljske. E, e, predsjednik odbora za gospodarstvo i razvoj. Član, član EPP-a. A, gospođa. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Dame i gospodo, Svrha proračuna Europske unije je da se pomognu realizirati prioriteti Europske unije, politički prioriteti u interesu građana Europske unije i e, zato se e, <coughs> zato trošenje novaca iz proračuna mora biti e, podložno proračunskoj kontroli i u skladu sa standardima Dakle, kohezijska politika je pokazala i dokazala svoju vrijednost. E, dakle, njezina vrijednost je ogromna zato jer, e, tu, vrijednost, jer tu vrijednost mogu vidjeti naši građani, ali e, za programe u razdoblju 2014. do 2020. koji još nisu potpuno realizirani, a već je potrebno potrošiti više novca na hitne projekte, osobito na Eh, izbjegličku krizu, dakle moramo naći fondove iz kojih možemo uzeti sredstva kako bi potrošili, eh, kako bi financirali eh, ono što je neophodno. To, o tome ovisi vjerodostojnost Europske unije. Gospodin Lewandowski je rekao, ja se s tim slažem, da to moramo. Imam pitanje kako E, vi, dame i gospodo, vidite mogućnosti e, trošenja financijskih sredstava na nova e, na nova, nove, nove probleme, rješavanje novih situacija bez uzimanja iz fondova koji su predviđeni za druge svrhe. Hvala. Hvala. Sada predem riječ Olavi Nisili iz Finskog parlamenta, iz odbora za financije i koji je iz centra eh, koji zapravo dolazi iz ALD-a. Eh, Hvala lijepa. Eh, Dakle, mi primjenjujemo javni novac na nacionalnoj razini, također na lokalnoj regionalnoj razini, pritom moramo voditi računa o transparentnosti, kontroli i konačno o odgovornosti, odnosno polaganju računa. Naravno, postoji tu jedan veliki problem a to je da, im, da smo suočeni sa e, hitnim, neočekivanim e, situacijama. A to je problem i sa financijskim okvirom na nacionalnoj razini. Ako dakle promatramo troškove i izračunamo deficite. A pritom imamo e, definirane kriterije o tome što su nacionalni deficiti, onda nam je očito potrebna koordinacija. To je jedno tipično pitanje gdje nacionalni parlamenti moraju surađivati sa Europskim parlamentom. Dakle, pitanje možemo li utjecati na nacionalne vlade E, odnosno na njihovo ponašanje na vijeću. Dakle, imali mogućnosti da se razviju novi financijski instrumenti. E, ono što je naravno bitno je da kad se troši javni novac, da znamo e, koliko učinkovito taj novac trošimo, odnosno koje, koju dodanu vrijednost time postižemo. Hvala lijepa. Riječ ima e, gospodin Raymond Böge. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, zahvaljujem na ovim uvodnim izlaganjima. Predstavnica UNHCR-a je e, rekla značajne stvari. Ja se ne mogu sjetiti ni jedne konferencije e, onih koji daju novci gdje su data obećanja koja, i da su ta obećanja kasnije i ispunjena. E, zato me zanima kako vi procjenjujete nakon što smo svi e, imamo iskustvo da je međunarodna zajednica zapravo e, zakazala kad je riječ o e, nošenju sa e, aktualnim izazovima. Dakle, ukupna sredstva 2014. jesu bila malo veća nego 13. i 12. ali nisu bila dovoljna obzirom na situaciju da su se milijuni ljudi e, dali u bijeg. Dakle, pitanja su da li su nam dovoljna obećanja koja su data u Londonu, i da li imate e, obećanja u koja se možemo doista pouzdati, e, jer tu postoji teža između nekih zemalja koje su obećale ogroman angažman i drugih zemalja iz same regije Bliskog i Srednjeg istoka koje e, se ne, koje nisu voljne angažirati se. Dakle, očito su nam potrebni mehanizmi koji bi omogućili da se brže i automatski reagira, a ne da se e, mora mjesecima čekati na odgovarajuće reakcije. E, Fond za Afriku, e, za koji je komisija predvidjela 1,8 milijardi eura, nacionalni E, znači, e, doprinosi zemalja članica su za sada bili 81 milijun eura. E, a što se tiče programa razmještanja izbjeglica nacionalni doprinosi su samo 60 milijuna eura. Dakle, to je ogromna neravnoteža. Imamo e, sve više izbjeglica iz afričkih zemalja i u teškoj smo situaciji da smo okruženi sve više i više državama koje uopće ne funkcioniraju. Kako mislimo e, postići vraćanje e, tražitelja azila koji nemaju šanse dobiti azil, dakle kako kanimo organizirati vraćanje tih ljudi u zemlje iz kojega su došli, ako se nismo spremni ili ne uspijemo financijski angažirati. Međutim, jasno je da se tu ne radi samo o novcu, radi se naravno o novcu i e, angažmanu da bi se postignulo stabilnije susjedstvo, ali pitanje je što smo mi krivo učinili što se tiče e, težišta naše e, politike prema susjedstvu jer ona očito ne funkcionira, odnosno nije funkcionirala. Dakle, da li trebamo jače financirati e, programe u susjednim državama kako bi od toga imali koristi stanovništvo tih zemalja E, ili što trebamo učiniti jer ne smijemo se zavaravati e, popis sigurnih zemalja porijekla sve to u redu ali ako ne budemo spremni e, to popratiti financijskom pomoći, onda se svejedno neće moći vraćati izbjeglice u te e, zemlje koje su na tom popisu sigurnih zemalja. Članak 80 e, Lisabonskog ugovora govori o solidarnosti zemalja članica, međusobnoj solidarnosti i u slučaju Eh, izbjegličke krize, na primjer. Koliko ja znam, komisija je već saopćila da i što se tiče da se i sredstva, na primjer iz eh, eh, fonda za ruralni razvoj mogu koristiti za te svrhe. I strukturni fondovi se moraju koristiti djelomično da bi se nosili sa tim novim financijskim izazovima ako sad imamo problem sa kvotama. Eh, želim reći samo sljedeće. Eh, dakle, stojimo pred pitanjem eh, hoćemo li biti klub neovisnih zemalja članica ili E, možemo zapravo imati jedinstvenu Europsku uniju koja se, svjesno to kažem, nalazi između Putina i Trumpa. Financiranje svih izbjeglica koje su trenutno kod nas košta oko 30 milijardi eura. To je 0,2% e, BDP-a e, naših zemalja članica. To je gledano na europskoj razini, uključujući i kontrolu vanjskih granica. E, zemlje članice koje daju e, veliki dio, koji snose veliki dio opterećenja e, u tom pogledu moraju dobiti odgovarajuću financijsku podršku iz europske kase. Hvala lijepa. Hvala. Također trebamo se baviti pitanjem kako vratiti e, mir, jer nisu sva sredstva istrpljena. E, oko 8 milijuna ljudi u Siriji je protirano, a Turci ne daju da više prelaze i UN trenutno e, uspostavlja kamp sa sirijske strane u tursku granicu. Turska se time bavi? Dobro. U svakom slučaju e, situacija se stvarno jako brzo mijenja. Sada predajem riječ Mariji Tolpanen iz Finskog parlamenta. Ne, ona je zastupnica Europskog parlamenta iz Finske. Hvala lijepa. E, Cijeli dan razgovaramo u prvom redu o izbjeglicama, ali ja bih htjela naglasiti sljedeće. Moramo razmisliti o tome tko su ti ljudi, tko su te izbjeglice. E, I mi smo svjedoci jedne izbjegličke krize, ali smo također, e, ali se radi i o krizi e, tražitelja azila. Dakle, radi se o opterećenjima za e, proračun, e, naravno zbog velikog broja izbjeglica koje dolaze u Europu, ali e, a potom onda, na primjer, uživaju, koriste financijsku pomoć za nezaposlene. Dakle, problem je tako ogroman i cijela situacija je toliko problematična, to se skupa naprosto jako puno košta. Ako želimo sve to odjednom riješiti, bojim se da to jednostavno ne možemo, nismo u stanju i mislim da moramo e, se odlučiti za neke prioritete. Dakle, e, s kojeg kraja ćemo pokušati e, se uhvatiti u koštac sa problemom? Mi u Finskoj E, smo mišljenja da se svaki pojedini problem treba da, se svakom pojedinom problemu treba posebno pristupiti da ih trebamo razmatrati odvojeno jedne od drugih je li Europska unija razmislila o tome koji su naši prioriteti što hoćemo kao s čime se hoćemo uhvatiti u koštac kao prvo i kao drugo da li e, sa pitanjem izbjeglica, sa e, pitanjem tražitelja azila, mislim da je kao prvo i prvo e, neophodno e, pobrinuti se za to da se postigne mir. Međutim, i klimatske promjene su nešto što uzrukuje troškove, odnosno potencijalno valove izbjeglica E, to nas e, ne smije iznenaditi. To će biti jednako tako e, ne iznenađujuće kao što nije iznenađujući ni ovaj val izbjeglica. Mi moramo biti pripremljeni na tu situaciju. Pripremljenost je jedna od najvažnijih stvari. Mi u Finskoj kad sam bila mala imali smo nanose snijega od preko 3 metra visine i kao djeca mi smo se e, spuštali niz ta snježna brda, a danas u Finskoj zimi pada kiša. To nije bio slučaj prije 50 godina. Hvala vam na mudroj metafori, a sada zadnja, e, zadnji govornik, gospođa Izabel Pires, e, koja je zastupnica e, iz Portugala. Ona je, ona je iz kluba GUE. Iz stranke Esquarda. Ispričavam se. Hvala lijepa. Da, danas popodne za vrijeme ove rasprave došli smo do jednog zaključka. E, dakle, da smo, da smo u jednoj deficitarnoj situaciji e, i da bi nam e, politički prioriteti trebali pomoći da e, odlučimo o prioritetima. Moramo naći odgovor odgovore na i, i rješenja za te probleme, ali i na financijsku i gospodarsku krizu potom e, uspon e, radikalizma i e, ekstremne, ekstremno desne ideologije, potom šengenski prostor i kontrola unutarnjih granica, dakle sve su to pitanja o kojima se mora razgovarati važna pitanja. Politički prioriteti E, koji su naravno povezani sa proračunom, to je još jedan aspekt. Ja međutim želim govoriti o još jednom pitanju, a to je nezaposlenost mladih ljudi koja je u Europi dosegla ogromne razmjere. U Portugalu je postotak mladih nezaposlenih ljudi ogroman e, i to je doista veliki problem. Dakle, moramo e, stvoriti mogućnosti zapošljavanja za te mlade ljudi u Europi. E, međutim, u vezi s tim postoje problemi, odnosno pitanja. Dakle, kako, e, da li postoji evaluacija učinaka postignutih primjenom programa koji postoje u svrhu zapošljavanja E, mladih. E, tu se mora doista e, voditi rasprava o tome. Još jedno pitanje način, odnosno vrsta radnih mjesta koje se, koje, koja, koja se stvaraju. Vrlo često su to prekerna, prekerni radni odnosi. I još nešto o izbjeglicama. U portugalskom parlamentu intenzivno smo raspravljali o izbjegličkoj krizi. E, predsjedavajući je prekinuo govornicu e, jer je to tema sljedeće točke dnevnog reda. Ispričavam se. Dakle, samo još nešto u vezi sa izbjeglicama. Želim razjasniti jednu stvar. Dakle, postoji jedan e, problem koji je za sve nas očit, a to je da mora postojati solidarnost između zemalja članica. Ima zemalja koje su primili veliki broj izbjeglica i drugih zemalja i postoje zemlje koje to nisu učinile, mislim da moramo na krizu reagirati solidarno. Moramo se pobrinuti za to da zemlje kao što su Grčka i Italija dobiju više pomoći i podrške. E, moramo, ih, e, moramo ovdje razgovarati ne samo o novcu, nego i o ljudskim pravima i pitanju solidarnosti. Hvala lijepa. Hvala lijepa. E, Gospodin Brinkhaus ima riječ, on je član Bundestaga, odgovoran je za a, njemačko izaslanstvo EPP-a. Hvala, Hvala lijepa. predsjedniče. E, financiranje izbjeglica. Malo me čudi e, koji je sada naveden kao primjer koje, e, zemlje koja trbi od izbjeglica. E, to su na primjer Švedska i Njemačka koja sada snosi e, teret. A druge zemlje što brše šalju izbjeglice dalje u Njemačku i Švedsku. Francuska sigurno nije primjer zemlje koja naročito trpi od izbjeglica i stoga me jako čudi e, koje su zemlje e, e, navedene u ovoj situaciji financiranja izbjegličke krize i koje traže evropska sredstva. A ako onda su to Njemačka, Švedska, Italija, ali mnoge druge zemlje ne. Financiranje izbjegličke krize. Zadaća je naše generacije, to je pitanje za našu generaciju da nadiđemo ovu krizu. To ne smijemo financirati dugovima, ne smijemo to prebacivati na sljedeću generaciju. E, kolega iz Finske ima prave, buduće generacije će se baviti klimatskom krizom, na primjer i stoga ne smijemo e, tjerati politiku dug, zaduživanja kako bismo riješili ovu krizu. I na kraju želim reći da e, e, sigurno Njemačka je napravila neke greške u prihvatu izbjeglica, pravu azila i tako dalje. Ali činjenica jeste da sada imamo seobu naroda E, iz e, gospodarskih, klimatskih razloga ili iz razloga rata, građanskog rata. Ako ne nađemo zajednički evropski odgovor na to, nego će svaka zemlja raditi individualno i optimalno samo za sebe, onda će Europa e, doživjeti nespjeh, neuspjeh i nećemo dati ljudima iz Afrike i Azije životnu perspektivu. E, na 18. i 19. veljače moramo naći za to zajednički odgovor. Ako to ne učinimo, onda će se Europa naći u ogromnim problemima u sljedećih e, nekoliko tjedana i mjeseci. Hvala na ovom izlaganju. E, gospođa Lijadni Rijada, ona je već govorila u prethodnoj Sljedeći, imate riječ. E, ja bih e, e, naglasila ljudski trošak i cijenu, naročito za mlade ljude. Jedna, jedina mladi, to je tema sljedeće sjednice. Mladež je tema sljedeće dijela našeg zasjedanja. E, sada govorimo o izbjeglicama. Imamo prijam u europskim zemljama Njemačka, Švedska, Italija, Grčka i neke druge zemlje. To je e, istinski problem unutar Europe, ali imamo i probleme izvan Europe e, u Turskoj možemo dodati Libanon, e, Jordan i druge zemlje, a imamo i cijelu subsaharsku Afriku, zemlje u razvoju. E, e, Samet u Lavaletu je ostavio pomalo gorak okus jer imamo osjećaj da se stvari nisu makle s mjesta. Mm, mm. Gospodin Valje i e, gospodin imaju riječ. Ja bih e, rekao njemačkim e, prijanjima. Ja, ja govorim samo u ime lokalnih vlasti. Ja sam potpuno svjestan napora koje su učinili njemački gradonačelnici, naročito gradonačelnik Minhena, Beča i mnogi gradonačelnici gradova srednje Europe. Solidarnost nije opcija u Europi. To, e, trebamo evropsku, evropski e, angažman u ovoj solidarnosti. To važi za sve politike. Naročito za prijam izbjeglica. E, slažem se sa finskom zastupnicom. Ova ova je kriza samo jedan element kriza koje će e, ćemo imati u tijeku e, mnogo godina. Morat ćemo imati mnogo rasprava. Moramo imati zajedničku politiku azila i prijama izbjeglica. To mi je, se čini neophodno. 28 e, e, zemalja, to znači 28 raznih načina prijama. To je problem koji treba nadići. E, poruka koju možete prenijeti vašoj organizaciji jeste da strukturni fondovi i kohezijski fondovi se mogu koristiti za prijam izbjeglica i poboljšanje uvjeta njihova života. Gospođa Granžon ima riječ. Ne možemo očekivati čuda. Moramo se zadovoljiti fondovima, sredstvima koje imamo i rješavati prioritete. Možda ćemo graditi manje mostova, manje cesta i manje biciklističkih staza. Mm, e, podržavam ovo što je upravo rečeno. E, ako imamo mehanizam e, direktnog pristupa europskim fondovima od strane općina i lokalnih zajednica, to bi već bio veliki napredak. Konkretan primjer. Mi sada e, pregovaramo sa gradonačelnikom Soluna da se smjesti 1500 osoba u Solunu kako bismo stigli do onog broja koje je dogovoren u listopadu da i kako bismo također dobili e, garanciju za financijskih sredstava da to bi već mogao biti e, prvi korak prema fleksibilnosti ja podržavam ovo što je na kraju rečeno. I sada zadnji dio e, financijske potrebe za e, jamstvo za mlade. E, <clears throat> imamo sada samo još 45 minuta. Neću smanjiti vrijeme vašeg gospođa Incerti. Incerti. E, članica odbora za e, zapošljavanje u privatnom i javnom sektoru. Hvala lijepa. Mm, ja ću nastojati e, ukratko prikazati još jedan aspekt koji je već spomenut. Biti ću kratka. želim naglasiti pozitivno reagiranje Europske unije. E, jedan e, problem koji dovodi e, koji je međutim pozitivno riješen. To je pozitivni aspekt socijalnih fondova Europske unije. Fond za jamstva za mlade. E, to je naročito važno e, za Italiju koja ima razinu nezaposlenosti od e, više od 25%, naročito kod dobne skupine od 15 do 25 godina. Jako je važno kako se približavamo reviziji proračuna podcrtati da je ova politika E, po našem mišljenju dobra politika da je treba nastaviti i e, dodatno je financirati. Zahvaljujem na ovoj prilici da podcrtam potrebu da se e, produži inicijativa za mlade i jamstvo za mlade. Mm. Mislim da je jako dobro da se bavimo ovom problematikom i da imamo ovu inicijativu koja je lansirana 2013. godine. Mm, dati ću vam sada neke podatke o, kako se, o tome kako se ta politika provodi. Jasno, mm, to e, ne ide u korist samo nekolicine zemalja. Španjolske, Italije, Portugala, Španjolske. E, e, to ide mnogo dalje. Najnovije prognoze, e, zimska prognoza komisije pokazuje da će i u četvrtoj godini oporavka, najgora kriza je za, mana, za nama, nije vrijeme da samo mirno sjedimo, moramo osigurati primjeren rast i riješiti nezaposlenost, naročito među mladima. moramo e, potaći ulaganja e, što je od vitalne važnosti. E, ulaganja su još uvijek nedostatna. BDP država članica, kao što ste nas pocijeli danas ujutro, napreduje vrlo polako stopom od 0,9% godišnje a prognoza za 2017. pokazuju da rast neće preći 2%. E, podaci o nezaposlenosti također pokazuju znakove e, vrlo slabog oporavka. Mm, nezaposlenost u europodručju će biti i sljedeće godine iznad 10%. U tom kontekstu mladi ljudi mm, i dalje mm, su, i dalje su najteže pogođeni. Mada se stvari poboljšavaju, sada se e, e, cifre su još uvijek e, visoke. 21 do 22% nezaposlenih mladih ljudi u Europskoj uniji. A mm, Prema tome, e, situacija se nije značajno poboljšala od prethodnog razdoblja. Za cijelu Europsku uniju postoji opasnost izgubljene generacije. Generacija koja se nalazi u klopci nezaposlenosti. A mnogi od njih e, nisu obuhvaćeni sustavom obrazovanja i osposobljavanja. E, usprkos poboljšanju situacije, mislim da još da e, e, e, Evropska inicijativa za mlade je nadživjela svoju korišnost. Govorit ću o situaciji u Italiji. Podijelit ću s vama naša iskustva o toj inicijativi. Prvi pozitivni aspekt jamstva za mlade u Europi Mm, jeste da možemo razmjenjivati informacije i dijaloge e, i dijalog o e, razmjenjivati najbolje prakse. Vi znate da je e, Italija druga po redu po iznosima koje prima iz ovog fonda u Europskoj uniji. 500 milijuna eura je pristiglo u Italiju iz ovog fonda. E, I u prošlih nekoliko godina došlo je do pada nezaposlenosti mladih od 1%, ali još uvijek je 17,1% mladih e, nezaposleno. Sredstva iz e, sredstva iz fonda PON E, Ministarstvo rada i socijalne politike raspodjeljuje ta sredstva, oni im e, milijuni i pol eura je dodjeljeno ovoj inicijativi mm, i pridružilo se ovih 500 milijuna. Tko je bio uključen u program? 1,7 e, milijuna e, mladih ljudi e, je pokriveno tom inicijativom. Dobna skupina 15 do 25 godina. Imamo dugoročne nezaposlene ljude koji nisu ni zaposleni niti su u procesu obrazovanja i osposobljavanja. E, najnedavnije e, e, brojke od Ministarstva rada, to imamo na njihovoj web stranici, pokazuju da otprilike milijun mladih ljudi usudjeluju u ovom sustavu, pokriveno sustavom. Više od 50% mladih ljudi koje pogađa ovaj fenomen su se registrirali, dakle milijun od milijun zare sedam a mnogi su kontaktirani i napravljeni su, izrađeni su njihovi profili i dobivaju paket potpore iz programa. Što znači da broj registriranih osoba u Italiji stalno raste deset e, tisuća jedinica e, tjedno e, se uključuje. Usprkos rasta registriranih mladih ljudi vidimo da se radno opterećenje povećava E, stopa porasta registracije mladih ljudi u program se e, ubrzala. Imamo naime bolji pristup programu, pa se ljudi brže upisuju. E, I imamo stopu rasta, porasta brzine smještaja od 6%. Sadašnja stopa o, više od 70% registriranih mladih ljudi su našli radno mjesto, su našli posao. E, ljudi se registriraju i onda odmah se dodjeljuju agencijama za zapošljavanje koje ih onda preuzimaju. Mislim da ove činjenice i brojke e, kao i mnogi drugi pokazatelji E, dokazuju da je ova inicijativa dozrela i da dolazi u pravi trenutak. E, dolazi u vremenu kad e, se te mjere sve brže primjenjuju. Financijski govorci imamo mjere koje su provedene Prema e, podacima ministarstva 80% sredstava je iskorišteno. Evo tu ću završiti svojim izvještajem o ovoj inicijativi i njenim uspjesima. Naravno, postoje još e, značajne razlike između raznih regija u Italiji. Jasno je da zapošljavanje i osposobljavanje ovisi i o regiji. Jamstvo za mlade je mogućnost da ponovno promislimo o ovu situaciju, da e, drugačije gledamo na tržište rada. E, ne, nemamo više o takozvane e, apsorbere šokova, imamo sada proaktivnu politiku, a ne pasivnu politiku. Mm, e, I kao što znate, e, mi smo sada usvojili jedan zakon o radnih mjestima i o tržištu rada. Tu smo se koristili o jamstvu za mlade u, kako bismo e, ravnopravnije podijelili mm, mm, e, sredstva u regijama. Naša, naše iskustvo sa sredstvima iz fonda za mlade, e, jamstvo za mlade je omogućio uspostavljanje jedne široke mreže. Mislim da to dokazuje i Europsko iskustvo. Da, razne razine vrlo uspješno surađuju. Ah, završite, zaključite izlaganje. Imam jako puno toga što sam još planirala reći, ali e, privešću govor kraju. Podaci pokazuju da je taj proces i dalje u tijeku, te da ga treba dodatno dalje razvijati kako bismo imali pozitivne učinke. Mislim da je važno naglasiti potrebu da se kaže da je program bio uspješan, da je radio uz, uz mala sredstva ali je pokazao kakvu ulogu Europska unija može igrati kako bi osigurala bolju uključenost naših mladih na tržištu rada u vrijeme kada je tako teško riješiti probleme koje je donijela gospodarska kriza. Hvala. Dobit ćete ponovno riječ kada čujete postavljena pitanja. Jad Nirjada je e, prva koja se javila za riječ. Izvolite. U ovoj fazi ću govoriti o pravoj temi. Iako imam dosta toga reći o izbjeglicima. E, problem e, s nezaposlenošću mladih je jako velik u Europi. E, Irska je druga na ljestvici po broju nezaposlenosti mladih i u svakom slučaju to je povezano i s pitanjima duševnog zdravlja. To je jako ozbiljno pitanje, pogotovo za mlade ljude koji nemaju mogućnosti dobiti posao i oni zapravo umjesto da na neki način se bace u vodu, skaču umjesto toga u avione i e, tisuće, na tisuće ljudi naprosto napušta Irsku i to je neprihvatljivo i e, nažalost nema nikakvih e, preuzetih obveza da se ispuni dakle ova inicijativa za zapošljavanje mladih da se ona provede u djelo nudi se jako malo novca i zapravo košta ljude e, da preuzmu određene poslove, oni moraju to platiti umjesto da nešto zarade. zarade. Tu je veliki zemljopisni problem i taj oporavak o kome e, govorimo je nešto što ne osjećaju naši mladi ljudi, oni su naša budućnost. zapravo mi mislimo eh, da će oni naslijediti ovu Europu, a zapravo im stvaramo nered. Treba veći pritisak usmjeriti na nacionalne parlamente i kad je riječ o evaluaciji, bitno je da se to ne zbrza i stavi na stranu i da se ne vrati na stol. Potrebne su nam prikladne socijalne strukture potrebni su nam prikladni resursi, edukacija i sve je to potrebno kako bi naši mladi e, mogli imati budućnost jer u ovom trenutku oni je sasvim sigurno nemaju u Irskoj. Hvala. Hvala. Sada predajem riječ e, Vladimiru Manki. vladimiru Manki. Pan Vladimiru Manki. čuo sam e, da ljudi govore dosta pozitivne stvari o ovoj ideji. U Slovačkoj e, jedan projekt se e, financirao i šest mjeseci kasnije 86% ljudi koji su bili na tom projektu su dobili posao, tako da je to bio uspješan projekt. Ali u proračunu za 2016. godinu kada je eh, vijeće tijekom pregovora eh, o proračunu za 2016. godinu reklo da nismo eh, nismo ne možemo preuzeti obveze za ovu godinu jer treba evaluirati projekt. Na sreću mi smo sada u prosincu e, prošle godine uspjeli evaluirati taj projekt, tako da je ministarstvo imalo e, potrebne podatke. Nažalost, e, dakle u ovom prvom tromjesečju daljnji koraci nisu napravili. Dakle, možemo reći da je ovo nekvalificirani uspjeh mi ne financiramo stvari koje zapravo pomažu zapošljavanju i rastu. Tako da molim vas da pokažete solidarnost. Dakle, ne mislim samo europski, već i nacionalni parlamenti, kako bismo pokazali vijeću da e, njihovo e, stajalište nije baš jako solidno i čvrsto kad e, se radi o pregovorima. Hvala okre, um, dakle gospođa Izabel Pires, uh, ona je počela govoriti o problemima mladih. Želite li uh, se ponovno javiti za riječ? Hvala lijepa. Da. E, da nastavimo onome o čemu sam već počela govoriti, dakle nezaposlenih mladih ljudi. Dakle, e, ono što je ustanovljeno u vezi s ovom inicijativom je nedostatna učinkovitost, dakle pitanje koji su bili praktični rezultati ove inicijative. E, bilo bi vrlo zanimljivo e, usporediti rezultate između e, različitih zemalja članica. Da li je dakle kao rezultat te inicijative smanjena nezaposlenost mladih ili je možda se povećala, to bi bilo zanimljivo ustanoviti. I koje su promjene eventualno potrebe kako bi se rezultati popravili. E, također sam već spomenula i e, vrstu radnih mjesta koja su stvorena na temelju ove e, inicijative. To su u najvećem broju slučajeva prekerni radni odnosi, kao što sam već spomenula. Moramo također imati na umu da upravo mlada generacija je pogođena nezaposlenošću i beznađem E, mnogi mladi ljudi se samo e, e, muče od, praktikum, od praktikuma do praktikuma i bez ikakve su perspektive. Dakle, radi se o tome da se riješe strukturni problemi kako bi se riješio ovaj problem. Mi ne možemo biti, ne možemo se sve svesti samo na e, rješenja koja ni, ne mijenjaju, e, ne, ne rješavaju strukturne probleme. Je li to, dakle, rješenje problema nezaposlenih mladih naš prioritet ili nije? E, I sa i koja prava ti mladi ljudi imaju kad je riječ o ovoj inicijativi. Evo, to su bila pitanja koja sam htjela postaviti. Nisko se drugi nije javio za riječ. E, gospođo Inčerti, evo, e, dobili ste dodatno vrijeme koje vam je bilo potrebno, ali budući da imamo malo više vremena, htio bih e, se odmaknuti od svoje uloge predsjednika i intervenirati kao zastupnik u Europskom parlamentu. Točno je da na neki način nezaposlenost mladih dovodi u pitanje vjerodostojnost Europske unije s obzirom na stopu nezaposlenih. Svaka druga osoba, osim u zemljama e, koje imaju e, dugu tradiciju e, naukovanja. I to je slučaj Njemačke, u to je slučaj u Nizozemskoj, u Austriji, a nekoliko naših zastupnika, uključujući i mene, e, su e, potaknuli jedan pilot projekt kojim bi se e, poticala mobilnost naučnika. Jer korisnici stipendije Erasmus mogu provesti godinu dana izvan svoje matične zemlje i time se smanjuje rizik od nezaposlenosti. To omogućuje šegrtima, naučnicima da e, godinu dana e, uče svoju struku izvan matične zemlje. I prije svega e, želimo da stručni centri za naukovanje to potaknu. To bi značilo da 28 država članica ima, svaka zemlja ima e, svoje zakone o naukovanju, a u nekim zemljama to, toga uopće nema. Dakle, osim te inicijative koja se odnosi na zapošljavanje mladih, možda su moguće konkretne i potrebne konkretne mjere kako e, bi određeni dokumenti na neki način poticali e, naukovanje jer e, kad je riječ o naukovanju, kao što sam rekao, nemamo jedinstveni e, sustav u svim zemljama. E, htio bih reći zastupnike nacionalnih parlamenta, htio bih reći da će za nekoliko dana Europska komisija uputiti dokument centrima za naukovanje koji će se baviti ovom tom, temom. Biće odabrana dva europska takva centra. Biće omogućeno naučnicima da e, nauče jezik, e, da se prođe teoretska naobrazba kako bi se obogatilo obrazovanje i omogućiti e, prihvat tih naučnika iz drugih zemalja. I nadamo se da ćemo provesti taj eksperiment, taj projekt kako bismo vidjeli koji su to koje su to prepreke e, naukovanju u Europi. Mislimo, uvjereni smo zapravo da je to jedan od mogućih odgovora koji omogućuje mladima da uđu u svijet rada. Evo i to je bila, bilo zadnje javljanje. Gospođo, izvolite, imate riječ. Hvala. Naravno, dala sam vam isključivo kvantitativnu ocjenu i naravno to je tek jedan manji aspekt veće teme, a to je kako riješiti problem nezaposlenosti mladih. Naravno, strukturne mjene, mjere, industrijska politika te ulaganja su jedne od prvih stvari koje treba provesti. Htjela bih naglasiti to da je ova mjera jedna od rijetkih mjera koja je pomogla, koja nam je pomogla da se, da se nosimo s vrlo rigidnim tržištem. Nismo imali vježbeništva. To je nešto što imamo sada. Um, to je polovica mjera. Vježbeništvo ili je jedno, jedan od načina ulaska na tržište rada, ali postoje i druge mjere poput obrazovanja na radnom mjestu, odnosno obrazovanja i usavršavanja. E, ima i drugih mjera za osobe koje su završile školu, nisu u školi, a nemaju veze sa tržištem rada još uvijek. Vježbeništvo je prva stvar. E, na taj način će biti preusmjereni na tržištu rada. Zatim postoje ugovori o naukovanju. Oni su nam pomogli i zahvaljujući e, toj politici smo e, mogli bolje iskoristiti takve ugovore i to sve zahvaljujući garanciji za mlade. Isto tako bilo je puno samozapošljavanja. Očito je da kada se ta mjera gleda individualno, ona nije dovoljna i treba je povezati sa drugim mjerama koje su potrebne. E, treba reći da unatoč svim poteškoćama e, s kojima se moramo suočiti i krive stvari ispraviti, Mislim da bi bila velika pogreška da se odustane od inicijative za zapošljavanje mladih. Mislim da bi to bila greška za zajednicu. To bi bilo krivo, bilo bi e, loše da ona ne potraje. Ako potrošimo sve naše resurse, koliko god oni bili ograničeni na europskoj razini, izgubit ćemo i viziju, izgubit ćemo ovu širu sliku, e, širi kontekst intervencije. Naravno, tržište rada, industrija, e, industrijska politika i tržište rada, to, to je širi kontekst, ali ja bih samo htjela da se e, htjela prenijeti poruku da bi bilo dobro da ova mjera postane dugoročna i da unaprijedimo ono što smo počeli, znači smo počeli raditi sada. Evo, tu ću stati. Hvala. Sada smo došli do, do mm, trenutka da se izvuku zaključ, zaključci. Mislim da ova rasprava bila vrlo bogata. E, hvala svima vama, dragi kolege, bilo da ste zastupnici u Europskom parlamentu ili u nacionalnim parlamentima. Gospođa Toma e, radi na pripremi revizije višegodišnjeg financijskog okvira. nadam se da je danas uspjela e, čuti neke stvari koje će moći uvrtiti u svoj rad. Zajedno s gospodinom Albrechtom e, početkom zapravo proljeća početkom travnja će moći odboru za proračun dati svoj prijedlog. Možemo reći da će to biti početak proračunskog proljeća. I ne želimo zapravo um, ostaviti dojam da je Europska unija nemoćna pred ovakvim izazovima. Gospođo Tomaž, želite li možda s nama podijeliti svoje zaključke? Da, prije svega htio bi, htjela bih zahvaliti e, gospodinu Valijeu, gospođu Grandjean i gospođi Incerti na e, njihovim doprinosima. Čuli smo puno ideja i naravno mi ćemo ih proučiti među prijedlozima e, su bili i neki koji zahtijevaju reviziju temeljnih ugovora pa kako gospodin Cameron e, želi e, potaknuti e, izmjenu temeljnih ugovora? Hm, da, dobra ideja. Dakle, postoje određeni prijedlozi koje su dobre ideje, ali ali zahtijevaju određene stvari, primjerice ovaj dio koji se odnosi na lokalne vlasti kako bi oni mogli, mogli izravno pristupiti europskom proračunu. Isto tako dio rasprave smo već čuli u odboru e, za proračun. Međutim, mislim da treba reći da postoje pravila igre, tako da e, svi oni koji žele koristiti kohezijske, sredstva kohezijske politike, treba reći da prema pravilima e, višegodišnjeg financijskog okvira za ovo razdoblje kažu da to ne možemo E, napraviti. Ne možemo dirati u nacionalne omotnice. Naravno, treba biti ambiciozan u reviziji jer vidjeli smo da proračun za 2016. godinu odnosno proračun od 2014. do 2020. godine odgovara sadašnjem stanju stvari i e, sam e, višegodišnji financijski okvir dakle ne odgovara stvarnom stanju stvari, unatoč tome što nismo sigurni da garancija za mlade e, ne predstavlja čarobni štapić, međutim čarobnog štapića i onako nema. ali parlament traži da se konkretni na sredstva rezerviraju za borbu protiv nezaposlenosti mladih i e, dvije godine su trebale da se određeni mehanizam, instrument za to uspostavi. Nažalost, e, evaluaciju toga ćemo raditi manje od dvije godine nakon uvođenja tog in, instrumenta. Puno, o puno toga smo razgovarali, o puno toga treba razgovarati i vidjeti i isto, puno sam toga zabilježila i slobodno mi i pisanim putem predlažite određene ideje, mi ćemo sve to proučiti u odboru za proračun. I molim vas da ne zaboravite da je da je jako bitno da se ne usredotočimo samo na jedan prioritet, jer e, proračunske linije koje su doživjele najveće udarce proizlaze iz vanjskog e, djelovanja i sada se s novim proračunom vraćaju. Dakle, ne možemo misliti da u proračunu postoji samo jedan prioritet, kao što je slučaj i sa nacionalnim proračunima. Oni ne podržavaju samo jedan politički prioritet. I ako u potpunosti e, dokinemo javnu intervenciju iz proračuna, E, to znamo da će to biti kriza u budućnosti. Dakle, trebamo biti razboriti. Treba s jedne strane riješiti hitne situacije i e, zadržati strukturu e, proračuna. I upravo ćemo na tome raditi tijekom revizije višegodišnjeg financijskog okvira. Evo sada ćemo završiti sastanak, ovaj međuparlamentarni sastanak odbora. Nadam se da ćemo imati više e, prigoda za razmjenu mišljenja između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Naš problem, nas europskih zastupnika, je to što Europa teško razgovara s europljanima. I, a kad bismo sutra trebali objasniti europljanima što je to europski proračun, vjerujem da bi taj zadatak bio težak. A e, demokracija zahtjeva da, da možemo izra, izglasati proračun koji je razumljiv građanima, odnosno stanovništvu koje zastupamo. A imam osjećaj da, da imamo još dosta prostora za napredak. Proračun je izraz političke volje i vizije nećemo regulirati sve a, proračunom. Postoje ipak i institucionalni problemi, a tu su i problemi s upravljanjem. I iz te perspektive treba reći da je Europa, da, da Europa treba još puno toga napraviti. Ono što smo htjeli pokazati je da, da sredstva iz europskog proračuna imaju određenu svrhu, nečemu do, do, do, doprinose. I vrlo često pravila ne poznaju lokalni akteri i stoga se stvara percepcija tehnokracije, birokracije, kompleksnosti, a takva percepcija je zapravo arbitrarna. I došli smo dakle do kraja ciklusa, odnosno jedne epohe. I e, mi na neki način u europskom e, Dakle, mi smo došli e, u rukama država i stoga su nas zapravo države članice zatvorile, mogli bismo reći, u jedan oklop sedam godina. Kao da e, postoji nekakva histerija od prevelikog trošenja. Europski parlament je odgovor i e, namjerava to i pokazati prigodom revizije višegodišnjeg financijskog okvira. Ali to nije nešto što je lako. Treba izvršiti pritisak na vlade, na šefove država. Ne bilo bi dobro kada bismo se jednog dana mogli obraćati europljanima kako, nas oni, kako bi nas oni e, mogli mjeriti, dakle naš rad. Ali sasvim je sigurno da taj oklop, korzet stvara takvu e, rigidnost da zapravo nismo u mogućnosti odgovoriti na kriznu situaciju, a neodgovaranje, ne reakcija na krizu stvara tu percepciju, odnosno imidž e, bespomoćnosti. A to pak hrani različite vrste populizma i eurofobije. Na nama je da pokažemo da smo spremni suočiti se i riješiti situacije s kojima smo suočeni, da definiramo prioritete i da na neki način E, napravimo odabir, ispregovaramo i to je zapravo dio našeg posla. E, hvala vam na sudjelovanju. E, proračun odražava stvarnost, a isto tako i politike. Stvarnost je često suprotna. Hvala i sretno.